Nadležna tijela Grčke su, mi, su zatražila ukidanje imuniteta zastupnika Kefaloganisa, a radi pokretanja istražnog postupka. U skladu sa poslovnikom ovaj se zahtjev upućuje nadležnom odboru Europskog parlamenta.